Hvala. Gospodin Kadek nije danas, e, nije danas poslije podne sa nama, tako da ću ja predsjedavati ovim prvim dijelom, točkom broj 17 na našem dnevnom redu, kako od mene zahtjevala gospođa Ekstrom. Dakle, najprije ćemo govoriti o zajedničkim pravilima za provedbu vanjske dimenzije ZRP, uključujući sporazume o ribarstvu. Ovo je izvješće koje je pred koji su gledali Zeleni i Alde na e, sastanku koordinatora u petom mjesecu. Gospođa Ernstrom je izvjestiteljica i danas ćemo imati prvu razmjenu gledišta. Gospođo Engstrom, izvolite. Hvala. Naziv ovog izvješća je zajednička pravila za provedbu vanjske dimenzije zajedničke ribarstvene politike, uključujući sporazume o ribarstvu. Obično, kada govorimo o vanjskoj dimenziji, misle o e, ribarstvu osim e, isključivih e, gospodarskih zona, odnosno pojasa i Veoma često se misli na dvije vrste ribarenja. Najprije na otvorenom moru, dakle izvan nacionalne nadležnosti i tu postoji velika količina ribarstva, ali e, većina, ali ne sve, se e, uređuje od strane ribarstvenih organizacija za upravljanje. E, tu vjerovatno najpoznatije organizacije su organizacije za tunu i IFC, odnosno ICAT. Druga vrsta ribarenja izvan Europske unije je ribarenje u trećim zemljama ako Europska unija ima potpisane sporazume sa trećim zemljama. Europska unija ima 15 do 19 takvih sporazuma koji su na snazi E, najviše sa e, južnim e, zemljama u razvoju, ali isto tako i sa Norveškom, Islandom i Kada je Europska komisija izdala ovu komunikaciju i predložila ovu reformu, rekla je da se trebamo ograničiti na ova dva aspekta o kojima sam upravo govorila. Istovremeno, zakonodavno Zakonodavni prijedlog za e, novo razdoblje uključuje i odredbe o FMO i bilateralnim sporazumima. U odgovoru na priopćenje komisije parlament je rekao da smatra da postoje mnogi drugi aspekti koji legitimno se mogu smatrati vanjskom dimenzijom. Oni uključuju privatne ugovore između EU poduzeća i vlada trećih zemalja kojima se e, brodovima koji plove pod europskom zastavom dozvoljava plovidba u e, vodama trećih zemalja i istovremeno poduzeća joint venture mogu sudjelovati u ovakvim ribarstvenim operacijama. Trgovina između EU i trećih zemalja e, proizvodima načinjenim od ribe su također uključena tu kao i aktivnosti trećih e, e, aktivnosti europskih građana u trećim zemljama koji na primjer rade kao skiperi i stoga smo mi uključili nekoliko odredbi koji se tiču i bilateralnih e, sporazuma i e, regionalnih ribarstvenih e, organizacija za upravljanje što će nam omogućiti da vidimo kako će se razvijati ova dva aspekta s vremenom i kako će se to primjenjivati na europskom tržištu i do koje mjere će se to moći uskladiti sa sadašnjim zakonodavstvom. Isto tako ćemo uzeti u obzir glavne odredbe e, nove temeljne uredbe, što je jako bitno e, europski interes podaci e, moraju biti uzeti e, prilikom ribarenja izvan Europske unije, a sve u e, skladu sa ZRP-om. Ne znam treba li sada govoriti o vremenskim rokovima, ne, vi ćete to uraditi, dobro u redu, onda ću vrlo rado saslušati sve vaše komentare, vaše sugestije i susresti se sa drugim kolegama. Hvala. Sada predajem riječ članovima, možda najprije izvjestitelji u sjeni. Gospodin Senaroto. Hvala predsjedavajući. Smatram da je ovo velika šansa koju mi trebamo iskoristiti. Moramo ponovno proanalizirati opći okvir. Znamo da naši ribari imaju čitav niz propisa koji se tiču e, susreta sa drugim e, ribarima koji nisu iz Europske unije. Naša su pravila ponekad tolika teška i teško ih je slijediti da ribari insistiraju na tomu da imamo zajednička pravila koja će biti šira. Imamo jadransko-jonske države koje bi trebale surađivati ako budemo pronašli zajednička pravila, mislim da ćemo moći učiniti prvi korak u tom procesu. Države koje nisu unutar Europske unije moći će voditi pozitivan dijalog sa ostalima. Mi svi znamo da trebamo novi balans, trebamo održivo ribarstvo. Ne možemo nastaviti na putevima za koje smo u prošlosti vidjeli da nisu vodili nikamo. Mislim da danas europski potrošač ima četiri, pet ili možda deset vrsta koje konzumira. Ostale vrste su potpuno napuštene, nitko više ne kupuje, a mi kao Europska unija moramo učiniti dodatan napor. Ne smijemo imati samo o radu brancin i uobičajene vrste koje će se konzumirati. Treba imati, trebamo imati diversifikaciju konzumacije ribe e, zato što mi znamo da to tržište traži, ali ipak treba o tome porazmisliti. Komisija će trebati o tome razmišljati u buduće, a i mi također. Moramo započeti sa promocijom drugih vrsta koje su se nekad trošile a danas se više ne koriste zato što smo se usredotočili na neke druge vrste. Jasno je da moramo imati veću transparentnost vezanu uz tokove, moramo surađivati s partnerima koji nisu unutar Europske unije. Moramo pokušati imati kvalitetni dijalog svi naši bilateralni sporazumi sa trećim zemljama pokazuju da imamo i sukobe. Imamo sukobe, na primjer, u Magrebu. Znamo da smo imali mnoge pristupe prije onih događaja kojima smo nazvali a, to možda nije bilo proljeće, nego zapravo neko drugo tužnije doba. Moramo imati bilateralne sporazume s Libijom moramo imati pogotovo s tom državom odnose. Ja sam talijan i mislim da trebamo raditi na tome. Pogotovo u onim područjima gdje nije poznato tko je nadležan za teritorijalne vode. U Sjevernoj Africi mi smo se svi vrlo često ponašali upravo na takav način. A od komisije trebamo zatražiti veće sudjelovanje za Europski parlament. Nije dobro saznati nešto prekasno. Bilo bi dobro da nas obavijestite nekoliko dana ranije o promjenama kako bismo mogli donijeti političke odluke. Jer kad mi iziđemo iz ove zgrade, mi e, imamo direktan kontakt sa predstavništvima i oni od nas traže određene stvari. Mislim da komisija nekad ne razmišlja o tome, oni su prezatvoreni, oni bi trebali razmišljati o nama, Europskom parlamentu, kao o sugovorniku koji je vrlo važan u dijalogu i u stvaranju kompatibilnog razvoja. Opća e, komisija za ribolov na Mediteranu mora biti više uključena. Mediteransko more je zatvoreno i zbog toga postoje određene poteškoće. Mi moramo pokušati poboljšati odnose sa malim ribarima i sa većim ribarima jer ta dva ribarska sektora mogu nam i sami predložiti neka rješenja. Također trebamo poboljšati naša saznanja vezana uz stokove i to sa znanstvenog stajališta. Ako stokove dobro poznajemo, onda mi imamo određene mogućnosti. Mi trebamo upoznati posebice one vrste koje danas privlače kupce a zato što ćemo onda možda biti u stanju proširiti postojeću paletu proizvoda i spriječit ćemo da se kupci koncentriraju samo na određene vrste. Govorili smo o Baltičkom moru i o Brancinu, ali mislim i da i e, Sredozemno more također zahtjeva našu pažnju. Osim toga imamo nezakoniti ribolov. To je tema vezano uz koju ja ne znam koliko su države opremljene da djeluju protiv tog fenomena. Nezakoniti ribolov je jedna od tema koja pogađa ne samo more, nego i tvrtke, e, velika područja. U Strasburgu su, Strasburu su e, pučani glasovali protiv našeg prijedloga E, kad smo govorili o otvaranju prema Filipinima. Ali naravno da je ribarstvo uvijek važna tema zbog koje se stvaraju poteškoće kod firmi u Europi. Jedan od najvećih izazova je nezakonitost u ribolovu. Moramo imati uži, e, užu suradnju između komisije parlamenta i moramo imati više znanstvenih E, informacija o vrstama kako bismo kao Europska zajednica e, mogli promovirati e, veliki broj vrsta koje postoje u našim morima. Govorio sam i o drugim ribama koje postoje kod nas u Italiji, a nitko ih više ne jede. Nekada smo jeli određene vrste, a danas više ne. Imamo 20 tradicionalnih vrsta koje potrošači danas traže. A mogli bismo e, pokušali dati drugačiju šansu našim ribarima, ali i ribljim vrstama. To je šansa za daljnji razvoj. Hvala. Uh, thank you very much, uh, Mr. Santos. Hvala, gospodine Dos Santos. Imate Hvala, predsjedniče. Najprije bih želio reći da ovo izvješće jako važno. Foto Europske unije ribare na međunarodnim vodama, treće zemlje reagiraju, ribarski resursi su e, važni i ograničeni. Sve su od ključnog značaja element i želim reći da e, međunarodni ribarski sporazumi stalno idu, se usavršavaju iako se ponekad ne možemo uvjeriti u, da se primjenjuje najboljim praksama, no u svakom slučaju trebamo doći do jedne uniformizacije što se tiče kvalitete tih tekstova. Dakle, imamo sada temeljne norme, barem kada je riječ o osjetljivim, rijetkim e, vrstama riba i e, o pravilu e, usputnog ulova. U ovo sve trebaju biti uključeni i aktivnosti nadzora. Ribarske aktivnosti Europske unije moraju počivati na najboljim mogućim, odnosno raspoloživim znanstvenim konstatacijama i saznanjima. I kada ne raspolažemo takvim informacijama ili kada su baze podataka nepotpune, onda moramo e, poštovati načelo predostrožnosti. Europska plovila moraju poštovati veliki broj pravila kada ribare u svojim nacionalnim vodama i isto tako kada ribare u nacionalnim e, vodama e, zemalja s kojima imamo ugovore o ribarstvu. To je jako važno za eh, pravilo o tržišnom natjecanju. Dakle, kad govorimo o regionalnoj organizaciji za upravljanje u ribarstvu, moramo raditi na jačanju europskih strategija i borbi protiv eh, nezakonite, neprijavljene i nereguliranog ribolova i mislim da će ovo izvješće biti dosta značajno u tom smislu. Mislim da nova zajednička ribarstvena politika jest jedan od najnaprednijih e, instrumenata za upravljanje ribarstvom. Mislim da će ovaj rezultat biti pozitivni jer počivaju na percepciji ekosustava. I mislim da moramo ići još dalje. Moramo vidjeti da ta složena mreža između ribara, proizvođača i potrošača bude poboljšana. I dakle, europljani potrošači moraju biti kvalitetno informirani o proizvodima proisteklim iz ribarstva kako bi i oni isto mogli sudjelovati u poštovanju prava rada ribara. to je ukupni jedan cilj ribarstvenih e, regula. I ovaj postupak koji donekle banalno zvuči, ali ne znam koliko tisuća osoba je otišlo na međunarni sajam e, morskih plodova u Briselu, no imam određenu sumnju transparentnost svih tih mehanizama i treba nam način, mehanizam ocjene transparentnosti toga svega. I to je upravo nešto što možemo naći u ovom izvješću. Znam da je e, predloženo u raspravama da se pojača e, gospodarski socijalna analiza certifikacije. To će mi isto tako dati mogućnost da imamo bolje izrađene instrumente, isto tako da na bolji način e, surađujemo s trećim zemljama koje žele uvoziti Dakle, primio sam na znanje inicijativu gospođe izvjestiteljice, došlo je do prve razmjene gledišta i nadam se da, će to, da ćemo s tim nastaviti sa svim izvjestiteljima kako, bi kako bismo mogli napraviti dobar posao. Što se tiče same strukture dokumenta, mislim kako bismo mogli imati jedan općen globalni pristup, uključiti pitanje poštovanja ljudskih prava, odnosno prava, staviti akcent na pravo rada, i isto tako eh, obrati pažnju na eh, regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu i isto tako eh, osvrnuti se na transparentnost, na jednakost glede održivosti tog programa. No ovo su samo dodatno još neki elementi koji bismo, koji bismo mogli analizirati u ovom radu, a ovaj program je svakako jako bogat i želio bih svakako sudjelovati u njemu. Dakle, zahvaljujem vam i sa seljem početi surađivati s vama. Najviše hvala, ima još zastupnika koji se javio za riječ? Ne, dobro. Molim sada komisiju, dakle, gospodina Dopipera da preozme riječ. Hvala predsjedavajući. U ovom trenutku jedina stvar koju možemo reći o ovom izvješću jeste da e, ga pozdravljam. Mislimo da je to dobra ideja. Jako je interesantno, bit će interesantno čuti vašu analizu, vaše mišljenje. Otvoreni smo u potpunosti za suradnju. Ako ima bilo kakvih zahtjeva, mi smo na vašem raspolaganju, tako da se veselimo e, suradnji i radu na ovom izvješću. Hvala. Hvala i vama, gospodin Engström. Želite li iznijeti neke zaključne opaske? Ne, mislim da sam, evo saslušao sam govornike i evo sad ću se baciti na posao. Hvala. Hvala vam. što se tiče rokova, predstavljanje radnog dokumenta 15. lipnja srpnja 2015. Predstavljanje nacrta izvješća 22. rujna, rok za amandmane 30. rujna, glasanje na odboru 9. ili 10. studenog, a na plenarnoj u prosincu, na drugom zasjedanju prosincu 2015. godine. Evo, dakle, ovim smo zaključili točku 17. dnevnog reda i predajem e, vođenje gospođi Engstrom. that, The only change is Mrs. Yes, okay, let's go to the next point. Dobro, možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda, to je točka 18. Imat ćemo razmjenu gledišta s pravnom službom o mišljenju nezavisnog odvjetnika suda o dugoročnom planu za stokove bakalara i ribolov koji iskorištava te stokove. Spojeni predmeti C124 kroz 13 i C125 kroz 13. 1.5.2015. godine odvjetnik e, Bauda je iznio svoje mišljenje o tim zajedničkim e, predmetima spojenim predmetima C124.13, C125.13. Parlament i komisija traže poništenje odluke vijeća o dugoročnom planu za stokove bakalara i e, ribolov koji iskorištava te stokove to je 1243-2012. Usvajanjem ove odredbe vijeće jednostrano e, mijenja višegodišnji plan za stokove bakalara na temelju članka tri ugovora o funkcioniranju Europske unije. Usprkos e, prijedlogu komisije, parlament je ponudio za, e, ustavljeni zakonodavni postupak, redovni zakonodavni postupak 43.2. E, odvjetnik Danas ćemo dakle imati e, razmišljenja sa pravnom službom parlamenta i predajem riječ gospodinu Jeru Ljukinenu. Ispričavam se na izboru vašeg prezmena.